Good afternoon, ladies and gentlemen. Allow me to open today. Dobar dan, otvaram današnji sastanak odbora regiji. Započinjemo sa usvajanjem dnevnog reda. Možemo li usvojiti nacrt dnevnog reda? Ima li kakvih prigovora ili komentara? Nema hvala, dakle usvajamo dnevni red za sastanak. Nemamo priopćenja predsjednice, nemam vam što posebno priopćiti, možda ću imati nešto kasnije. I treća točka na dnevnom redu je razmjena gledišta o prostornim tipologijama. Kako bismo bolje zadovoljili potrebe europskih zakonodavaca, Eurostat je započeo objavljivati statističke podatke o čitavom nizu prostornih tipologija, kao što su to definicija urbanih, ruralnih i obalnih područja. Sadašnja uredba za sada ne obuhvaća ove prostorne tipologije i tim se pitanjem trenutno bavi prijedlog komisije. Europska komisija predlaže jedan tehnički dokument čiji je cilj pravno priznati tipologije koje se već koriste. Od komisije smo zatražili da dođe pred nas i objasni ključne aspekte ovog prijedloga, tako da ćemo započeti raspravu sa jednim uvodnim dijelom stručnjaka komisije, a onda ću dati riječ izvjestiteljima u sjeni koji će imati priliku postaviti pitanja, a također i izvjestiteljici, a to sam ja. Uh, Gospodin Müller iz Europske komisije ima riječ ili imamo neke promjene u sastavu predstavnika komisije. Ja sam Guntar Šefer iz Europske komisije i voditelj sam ureda koji se bavi ovom temom. Želimo vam zahvaliti na tome što ste nas pozvali na ovaj sastanak koji je od nas, e, za nas u velike važnosti i drago nam je što vidimo da se raspravlja o ovom prijedlogu prostornih tehnologija. Evo samo nekoliko riječi o razvoju prijedloga. Već niz godina radimo na prostornim tipologijama jer kao što možete i pretpostaviti nije uvijek baš zgodno obraćati se pojedinim regijama, nego to treba usustaviti, a iz čitavog niza razloga imamo više vrsta regija, imamo primorske regije i tako dalje. I to su tipologije koje se često koriste, a potrebne su nam i iz statističkih razloga kako bismo došli do statističkih podataka koji će nam pomoći u razlučivanju recimo gospodarskih i socijalnih pitanja u gradovima i u ruralnim područjima. Ovim se tipologijama koristimo već e, dulje vrijeme i ona su, one su se etablirale i u praksi ih e, koristi veliki broj glavnih uprava, a koriste se i u širim kontekstima i kao što je predsjednica već istaknula, riječ je zapravo o jednom dodatku uredbi o NAC regijama koji je etabiliran sustav koji se već koristi. On nije toliko statističke, već političke prirode, iako zapravo proizlazi iz statistike. A već je šire usvojen u cilju podjela europskog teritorija na regije. Započeli smo rad na tipologijama kako bismo već potvrdili ono koje se već koriste niz godina u različitim kontekstima. A ograničili smo se na nekolicinu tih tipologija. Naravno, postoje i druge mogućnosti koje ćemo u budućnosti razmotriti. To je moguće, no u svakom slučaju prije toga moramo steći više iskustva sa postojećim tipologijama. U kontaktu smo sa stručnjacima iz komisije, iz zemalja članica i tako dalje u cilju daljeg konsolidiranja tipologija kojima se služimo. Smatramo da će uredba dalje unaprijediti korištenje tih tipologija i da će dati dodatna pojašnjenja u smislu naročito socijalnog i gospodarskog stanja u Uniji i da će pripomoći u izradi učinkovitih politika Europske unije. Hvala vam. Thank you. Now, Mr. Müller. Gospodin Müller ima riječ. Želite li uzeti riječ? Ne, to je to. Hvala. Pa, u načelu Najvažniji aspekti ovog prijedloga su činjenica da govorimo o tipologijama koje su već u upotrebi. Imamo sad agregatne podatke iz tih područja i oni su sad podijeljeni prema urbanim, ruralnim, obalnim, priobalnim regijama. Naravno, želimo uskladiti te tipologije diljem Europske unije kako bi glavne uprave raspolagale istim definicijama i formulacijama. OECD se služi prilično sličnim metodama. S njima smo također stalno u kontaktu i mi smo zapravo razradili dio prijedloga u suradnji sa OECD-om, a nastojimo iznaći usklađenu definiciju gradova, odnosno urbanih e, područja. Hvala vam. Hvala. Imamo odluku koordinatora i preporuku da se primjeni pojednostavljeni postupak na ovaj predmet. Ja sam stoga izvjestiteljica za ovaj postupak. Želim reći nekoliko riječi o ovom predmetu. Ovim prijedlogom se nastoji donijeti jasnija definicija različitih eh, prostornih tipologa u Europskoj uniji u statističke svrhe i te su definicije izrađene u suradnji sa OECD-om, što znači da se uklapaju u širi međunarodni kontekst. Važna je definicija gradova, šireg gradskog područja i funkcionalnog urbanog područja postoji dogovorena metodologija za ovo područja i također e, usklađen je način prikupljanja statističkih podataka za gradske projekte. Ulažemo posebne napore u razradu agende za gradove i stoga je važno imati statističko polazište za sve odluke koje se odnose na gradove i gradske prostore i za razvoj gradova u Europskoj uniji. Ovaj prijedlog će omogućiti prikupljanje podataka prema tipologijama, primjerice o BDP-u u ruralnim i urbanim područjima, što se može usporediti sa razinom zaposlenosti i također sa razinom urbanizacije, što je jednako važno kako za gradska, tako i za ruralna područja. To uključuje i utvrđivanje ključne definicije statističkih kriterija za različite prostorne tipologije, što znači da će se te tipologije primjenjivati transparentno i usklađeno i da će se koristiti i na razini Europske unije i u zemljama članicama. Osim toga, u prijedlogu se nalaze odredbe koje omogućuju komisiji usvajanje delegiranih akata sukladno članku 290. ugovora o funkcioniranju Europske unije. Dopunjena uredba osigurat će usklađenu klasifikaciju tipologija i omogućit će usporedbe u čitavoj Europskoj uniji, što će omogućiti komisiji i bolju razradu europskih politika. Prijedlog sadrži neke pojedinosti koje su bitne za neke od konkretnih politika koje mi ovdje pratimo u odboru, naročito politika koje se tiču urbanih, ruralnih područja i također razlike između ta dva područja. Zbog toga kao izvjestiteljica ja podržavam prijedlog i smatram da možemo nastaviti sa odabranim postupkom nakon ovih obrazloženja. Ima li kakvih komentara izvjestitelja u sjeni ili članova odbora regi? Izvolite, imate riječ. Gospođa Maletić. Želi riječ? Ne. Gospođa Krel nije ovdje, nije ni gospodin Omar kao ni gospodin Rope. Nema nikoga. Nema pitanja, sve je jasno. Ima li pitanja? Nema, hvala. Hvala gospodo iz komisije. Nastavljamo dalje, dakle, sa ovim postupkom. Hvala vam lijepo. Sljedeća točka na dnevnom redu je predstavljanje radnog dokumenta službi Europske komisije o dodanoj vrijednosti ex ante uvjeta o europskim strukturnim i investicijskim fondovima. eksante uvjeti ili preduvjeti. Oni se donose kako bi politički okvir u zemljama članicama i institucionalni kontekst promicali umjesto zapriječavali učinkovite javne rashode. Većina eksante uvjeta je već zadovoljena na početku ovog programskog razdoblja i akcijski planovi su izrađeni kako bi se osiguralo da se ostali uvjeti zadovolje do kraja 2016. godine, no nažalost neki uvjeti još uvijek neke zemlje članice nisu ispunile. Kao je obično ću riječ komisiji koja će dati uvod, molim ne dulje od 15 minuta, a onda ću zamoliti i članove odbora regiji da preuzmu riječ sa svojim pitanjima i komentarima. Dakle, naslov je ex ante uvjeti. Gospodine Grant, izvolite, imate riječ. Hvala. Želim zahvaliti odboru na tome što je pozvao komisiju da s odborom podijeli jedan pregled radnog dokumenta službi Europske komisije. Ja ću dati jedan kratak pregled ex ante uvjeta, naročito s obzirom na to da smo o tome imali radionicu u Europskom parlamentu u studenome, tako da ne želim previše ponavljati ono što je rečeno. Ja ću samo dati kratak pregled glavnih prednosti eksante uvjeta prema informacijama kojima raspolažemo do današnjeg datuma. I onda ću ukratko navesti neke od poučaka koje smo iz toga izvukli. Radni dokument temelji se na dosadašnjem iskustvu komisije i na kontaktima s upravljačkim tijelima koja održavamo svakodnevno, kao što je predsjednica upravo rekla. Velika većina eksante uvjeta već je zadovoljena i također smo se i sami u to uvjerili radeći sa upravljačkim tijelima. Osanjamo se također na studiju o provedbi eksante uvjeta u fazi programiranja i također na jednu studiju u tijeku, ako imamo preliminarne zaključke o potpori iz ESI fondova provedbi preporuka po zemljama. Kao što ste rekli predsjednice, eksante uvjeti su jedan od e, ključnih elemenata kohezijske politike za razdoblje do 2020. godine i to je stoga što prepoznajemo učinkovitost javnog ulaganja i trajnost postignutih rezultata ovisno o tome imamo li važeće zakonodavne i političke uvjete. Dakle, imamo eksante uvjete koje su njih 48 koji se primjenjuju na ESI fondove i njih 36 koji se primjenjuju na kohezijske fondove, neću ih sada sve navoditi. Otprilike 75% uvjeta usvojeno, e, odnosno zadovoljeno do usvajanja ESI fonda i imamo također više od 800 akcijskih planova koji su uklopljeni u programe. Dakle, 86% do sada eksante uvjeta je zadovoljeno i zapravo to je još u tijeku, zato jer imamo rok do lipnja 2017. za e, nacionalne programe i do kolova za 2017. za programe partnerstva i vidjet ćemo koliko će do tada biti ispunjeno, a naravno nadamo se da će svi uvjeti biti ispunjeni do tada ali kao što znate predviđena je mogućnost obustave plaćanja u slučaju da uvjeti ne budu zadovoljeni do tih navedenih rokova. Prelazimo sada na e, vrste koristi, dakle imamo pet prepoznatljivih vrsta koristi eksante uvjeta, dakle oni kao prvo poboljšavaju okruženje za ulaganje u Europsku uniju, drugo podupiru strukturne promjene i provedbu preporuka po zemljama, zatim ubrzavaju preuzimanje i provedbu europskog akija, omogućuju također i bolje usmjeravanje ESI fondova i poboljšavaju također e, administrativne kapacitete i koordinaciju. Prije nego što prijeđem na tih pet prednosti, jedan od zaključaka studije o ispunjavanju eksante uvjeta u fazi programiranja bio je da nije bilo uvjeta, neke od reformi se ne bi niti ostvarile ili bi se ostvarile daleko sporije. Pređimo sada na pojedine prednosti. Nadamo se da dokument sadrži brojne kratke primjere tih prednosti. Evo, ako već niste to učinili, pozivam vas da pregledate dokumenti, vidite što je svaka zemlja ostvarila zahvaljujući eksante uvjetima. Ja sam ovdje izdvojio samo neke od tih primjera kako bih potkrijepio svoje tvrdnje i tvrdnje u dokumentu. Dakle, evo, poboljšanje ukupnog investicijskog okruženja u Europskoj uniji. Naime, prepoznali smo određene prepreke ulaganjima, recimo javna nabava, državna pomoć i to su horizontalne prepreke, imamo i sektorske prepreke i tu smo izdvojili neke pozitivne primjere u Rumunjskoj, e, zajednički pravni okvir za javnu nabavu. Neke zemlje članice su uvele testove za mala i srednja poduzeća kako bi pratile učinak nacionalnog zakonodavstva na ista. I u Grčkoj eksante uvjeti su omogućili ključne reforme. No, kao što sam rekao u dokumentu, imamo jednu tablicu koja daje pregled svega što je ostvareno. No, ono što je bitno shvatiti iz toga jest e, da se poboljša okruženje za ulaganje u Europskoj uniji i te promjene, iako su usmjerene na ESI fondove, imaju daleko širi učinak. Jer ako je riječ recimo o javnoj nabavi domaćim sredstvima ili za poboljšenje okruženja, poslovnog okruženja za mala i srednja poduzeća, ipak je došlo i do širih učinaka. To je utvrđeno studijom, a također smo utvrdili da su eksante uvjeti omogućili uvođenje političkih reformi i to u čitavom nizu područja. Kao što sam spomenuo, u radnom dokumentu ima više primjera toga. Evo, izrađene su karte potreba u području zdravstvene skrbi, zatim strategije za pametnu specijalizaciju i također u Češkoj akcijski plan za uključivo obrazovanje. I također smo pripomogli provedbi preporuka po zemljama. Konzultanti koji su proveli studiju smatrali su da treba obrzati neke reforme i neki od eksante uvjeta su bili usmjereni tome da europsko zakonodavstvo koje je važno za provedbu europskih fondova bude na snazi u zemljama članicama i tu navodimo razne primjere toga, recimo primjer direktive o energetskoj učinkovitosti zgrada koja je preuzeta u nizu zemalja članica i reforme s time u vezi su tim zemljama ubrzane jer kao što znate zemlje članice imaju obvezu preuzimanja europskog zakonodavstva, odnosno direktiva. U Cipru, e, Španjolskoj i Italiji imamo usvajanje i regionalnih planova za zbrinjavanje otpada i u ostalim zemljama članicama imamo eksante uvjete u vodoprivredi koji su doveli do e, izmjena je dopuna u politici za određivanje cijena vode za poljoprivredu. Dakle, nije samo bila riječ o preuzimanju direktiva, nego su e, autori smatrali i da su ubrzane te reforme zahvaljujući eksante uvjetima. Zatim četvrta prednost, bolje usmjeravanje potpore iz ESI fondova i iz drugih e, javnih izvora sredstava. Dakle, to je opet širi učinak, dakle, i šire se osjetila prednost provođenja eksante uvjeta. Na radionici koja se održala krajem studenog istaknuto je više puta da je potreban pristup od ozdo prema gore. To naročito vrijedi za razradu strateških političkih okvira, dakle bolje se utvrđivalo kriterije za određene projekte koji su bili usklađeni sa stvarnim potrebama i omogućilo se također i bolje okruženje za ulaganja. To je proizišlo iz seminara koji smo imali u studenome, upravo da je potreban pristup od ozdo i da se taj pristup i potrebe najnižih razina upravljanja preuzmu u strateškim političkim okvirima. Zatim peto, poboljšanje administrativnih kapaciteta i koordinacije, to je također istaknuto eh, na radionici u studenome. Tehnička pomoć je bila dostupna u svim fazama koja je poboljšala administrativne kapacitete i koordinaciju. I to je koristilo i širem ulaganju u javni i privatni sektor. To je spomenuto i u samom dokumentu. Recimo u Portugalu uveden novi sustav strukovnog obrazovanja u sastavu vladinog plana za modernizaciju javne uprave u određenim zemljama članicama poduzete su mjere za poboljšanje kapaciteta i javnih tijela koja su nadležna za provedbu europskih pravila o javnoj nabavi. U Francuskoj e, imali smo novu strategiju za istraživanje i razvoj u kojoj su sudjelovali lokalni akteri, lokalni subjekti. Dakle, to je nešto što se stalno pojavljuje, odnosno da treba uključiti sve dionike i tu još treba unijeti dodatna poboljšanja, ali na to ću se vratiti kada budem govorio o, o poukama koje smo izvekli. Jer određeni broj strategija koje sam spomenuo na prethodnom slajdu, dakle, u donošenju tih strategija su se u nekim zemljama po prvi puta okupili svi dionici. To je prepoznato kao učinkoviti način e, regionalnog ili nacionalnog organiziranja. Evo da vidimo koje smo pouke izvukli. Dakle, od upravljačkih tijela a iz studije saznali smo da su eksante uvjeti donijeli značajna poboljšanja i da su unaprijedili ulaganja iz SIA, iz također javnih i privatnih izvora. No, kao što je rečeno na seminaru u Studenome, to je prvi puta da se ovaj alat koristi u slučaju ESI fondova i mi stalno učimo iz tog procesa. To je još nešto što je proizišlo iz studije iz seminara i iz kontakata sa upravljačkim tijelima, a to je zapravo složenost, odnosno da su potrebni značajni resursi za e, vođenje i praćenje cijelog procesa. To je jasno proizišlo iz informacija kojima raspolažemo. I imamo također i problemu udvostručavanja procjena i na razini programa i na razini partnerstava i također problem ispunjavanja određenih e, uvjeta na e, vrijeme. Nadamo se da su svi ispunjeni do kraja prošle godine, no to ćemo znati tek na jesen. Vratimo se na područje primjene eksante uvjeta. Odredbe iz uredbe su, su zakonodavci već usvojili. Dakle, već se postavilo pitanje proporcionalnosti i razmjernosti. Mi smo smatrali da je to rješeno na odgovarajući način zakonodavstvom, no to je pitanje koje se stalno vraća i neke zemlje članice smatraju da se to načelo ne primjenjuje uvijek na učinkovit način. Također, zemlje članice smatraju da ima previše eksante uvjeta, to je također spomenuto i na radionici i u studenome. I još jedno pitanje koje se postavilo na radionici jest kako prilagoditi eksante uvjete lokalnim i regionalnim potrebama. Jer to je jedinstveni pristup za cijelu Europsku uniju i pitanje je može li se bolje prilagoditi pojedinačnim potrebama. Zatim, e, kako osigurati trajnost? Evo, vratit ću se ponovno na ovaj seminar u studenome. Ispričavam se što ga stalno spominjem, a je bio vrlo koristan e, i također su iz njega proizišla važna pitanja. Jedno od tih pitanja bilo je ne bili, e, odnosno jesu li možda eksante uvjeti samo nešto što treba ispuniti bez pitanja. I to pokazuje slabosti u sadašnjem sustavu, a to je da čim se eksante uvjet ostvari i komisija procjeni njegovo ispunjavanje, to je to za komisiju, ali nitko ne ocjenjuje koristi za e, zemlječanicu ili regiju i Zbog toga ti e- eksante uvjeti trebaju biti trajni i njihovi učinci trebaju biti trajni jer oni imaju i bitne koristi za regionalnu i nacionalnu ekonomiju. Još jedan mogući nedostatak su bili administrativni kapaciteti i nedovoljno uključenje dionika mi smo se susreli sa dionicima, naročito nevladinim organizacijama, prije tri ili četiri tjedna i tada su dionici rekli da žele više sudjelovati u cijelom procesu. Činilo se da su inače zadovoljni sa čitavim sustavom ex ante uvjeta i da smatraju da to ima značajne učinke na terenu, ali žele biti uključeni u čitav proces. I na kraju što smo još naučili jest sljedeće. Zapravo to je više pitanje nego pouka. Zapravo imamo trojgodišnji poček u kojem se provode ulaganja, a da stanje na terenu nije u skladu sa eksante uvjetima i pitanje je treba li i dalje primjenjivati takav postupak. I na kraju, što još možemo reći u vezi sa poukama, i to je spomenuto također na radionici, jest da bi bilo dobro da zemlje budu uključene u proces e, na samom početku, a ne u trenutku donošenja zakonodavnih akata. Koji su sljedeći koraci? Kao dio strukturiranog dijaloga već smo se susreli sa određenim brojem nevladinih organizacija. Ovoga petka ćemo predstaviti dokument vijeću i to će se također spomenuti i na raspravi sedmog kohezijskog foruma u lipnju. Hvala. Hvala na prezentaciji. Otvaram raspravu. Imate li kakvih pitanja, komentara? Gospodin Van Nistelroj, izvolite. Hvala. vratili smo se nakon blagdana tako da je dobro da ste nam pomogli da uđemo dublje u ovu temu svojom prezentacijom. čujem neki, neko odzvanjanje. U redu je sve? Važno je da u nadolazećem razdoblju koje je zacrtala komisija da započnemo s e, kvalitetnijom kvalitetnijim e, zakonodavstvom. Pogotovo kad je riječ o europskim strukturnim i investicijskim e, fondovima. Bitno je da osnažimo eksante uvjete. To je važan element za izgradnju bolje regulative, da imamo bolje rezultate, da sve bude utemeljeno na dokazima i na učinkovitosti. Sada smo u sredini procesa. Vi ste postavili određena pitanja i jedna od glavnih stvari mogla bi biti okvir u kojem radimo i Dakle, on traje 7 godina. U tom okviru eh, mjerimo rezultate. Dakle, na početku imamo sporazum o partnerstvu, i mi time možemo upravljati, to funkcionira. A nakon toga e, rezultate se mjere pet godina kasnije. Ako imate 21 milijardu i oni koji budu učinkoviti, uspješni, dobit će dodatan novac. Ali između toga se dogode e, izbori parlamentarni u tri zemlje, populistički pokreti e, se pojavljaju, odlaze. Dakle, naš e, period traje sedam godina. Vi na kraju postavljate pitanje o vremenskom okviru u kojem radimo. I danas, ako ste regija ili grad, morate dobiti ponovno izbore. A mi radimo u razdoblju od pet ili šest godina, što je često duže nego što je lokalni mandat. Evo, to je jedan problem s kojim se susrećemo u pogledu uspješnosti, učinkovitosti. I koliko ste vi i vaša radna skupina povezani sa gospodinom Timmermansom u komisiji i timom koji radi na e, boljoj regulativi. Imamo i izvješće i radimo o elementima za razdoblje nakon 2020. godine i parlament će provesti analiziju, analizu u e, lipnju e, u okviru foruma o koheziji. Dakle, mi o tome raspravljamo. I naš odbor za proračun traži financiranje koje je više usmjereno na rezultate. I mi smo to i napravili. Mi smo definirali teme, postupke i vrstu nadzora i radimo na e, upravljanju koje se temelji na više slojeva i želimo jedan sveobuhvatan okvir, okvir koji bi trebao funkcionirati. Ako dobijemo dobru ocjenu Europske komisije, e, to bi moglo biti dosta važno. Krajem godine ili na kraju mandata Junkerove komisije, kada ćemo raditi evaluaciju e, bolje regulative, e, to se događalo i prije, dakle rezultati su bili očiti. Iz naše perspektive parlamentaraca a mi puno razgovaramo s kolegama iz eh, poljoprivrede, okoliša, financija, na primjer o novim financijskim instrumentima. Mi to trebamo dakle apsorbirati, to je povući, to je nešto što treba, eh, to je potrebno vrijeme, to to uključuje i komisiju i mnoge druge e, sudionike. I ovo je jedan od e, pozitivnih primjera rada. Kad je riječ o eksante uvjetima, prošle godine smo već vidjeli tijekom češkog predsjedništva vidjeli smo zaključke e, u Bratislavi da su ministri pozitivni o svemu ovome. Nije to bila situacija gdje se govorilo e, da je to previše, da je previše posla, e, da će to predugo trajati. Ono su nam pomogli da definiramo politiku zajedno sa dionicima, da postignemo sporazume na sredini razdoblja i čini se da su ključni elementi razrađeni u državama članicama. I na kraju bih htio reći da je zanimljivo da e, vrlo često u izvješću e, radite vezu između e, preporukama, odnosno radite vezu sa preporukama po zemljama, ali mi razgovaramo o razdoblju nakon 2020. godine. Dakle, razgovaramo o onome što se radi danas i kako će to funkcionirati u budućnosti. Ako imate jaku vezu sa preporukama po zemljama, to onda znači da ćete moći biti bolji u budućnosti i da ćete biti brži. U određenom trenutku spominjem te javnu nabavu i druge teme. Ali, postoje li neki statistički dokazi doprinosa kao što e, stoji u članku 40 e, e, izvješća, dakle da se tu spominju te preporuke. Koje zemlje zapravo države članice uzimaju naše instrumente i sredstva da postignu te učinke? Vaša prezentacija je na neki način kao da idete u veliki dućan i da uzmete malo sa svake police i da kažete evo sve u košari ali mene, zanima, ali mene zanima što je to točno u košari i zašto je baš to, a ne nešto drugo. Ovog tjedna glasujemo o novom e, instrumentu Europske e, komisije za, radi se o instrumentu za potporu strukturnim e, reformama. Želimo iskoristiti različite mogućnosti. Mm, u čemu se sastoji razlika? Dakle, ako ex ante uvjeti imaju direktne veze sa strukturnim promjenama, e, možda bi to trebalo naglasiti jer bi to moglo utjecati na našu ocjenu na kraju ovog razdoblja. Evo to su moje neke opće napomene, hvala vam puno. Hvala vam što ste nam dali uvid u metodu koju smo definirali zajedno, koju smo je zajedno poboljšali, ali mislim da je ljudima vani i dalje jako kompleksno dakle, ovo što mi radimo i to traje jako e, dugo. I evo tu ću stati. Hvala, gospodin Van e, Miltenburg. Hvala. Prije svega hvala vam na sjajnoj prezentaciji. E, ja doista vjerujem u dodanu vrijednost eksante uvjeta i to upravo e, zbog onih e, koje je spomenuo kolega. Radi se o strukturnim reformama i e, na stranici 18 vašeg e, radnog dokumenta kažete da bi bilo zanimljivo, odnosno korisno razmisliti o pozitivnim e, poticajima osim obustave isplata e, u smislu, odnosno s ciljem provedbe, odnosno poticanja strukturnih reformi putem instrumenata koji se financiraju iz europskih instrumenata koje dakle ideje možete podijeliti s nama u tom smislu koje bi mogle biti pozitivnije od e, obične obustave isplata jer kao što znate danas i dalje postoje situacije gdje e, određene eksante uvjeti nisu ispunjeni i e, prijetnja obustavom isplata nije jedini odgovor pa me zanima koji su to drugi odgovori druge posljedice o kojima promišljate u okviru ovog programa o kojem glasujemo ovaj tjedan gospođa Malatić. Hvala. Kada govorimo o ex ante uvjetima, mislim da moramo doista razmišljati o tome što želimo postići na razini država članica putem tih ex ante uvjeta. I trebali bismo smanjiti ovaj eh, iznenađujući efekt kada eh, tražimo e, da države članice ispune te eksante uvjete, zato što je to nešto što treba reći na početku u uredbi i to vrlo jasno, kako bi državama članicama bilo jasno da e, ako žele ulagati u osnovno ili srednje obrazovanje, zdravstvo, promet, okoliš, u bilo koje drugo područje, da trebaju imati strateške dokumente u kojima bi trebali reći u kojoj su fazi sada, što žele postići, kako i na koji način će e, se europski novac potrošiti e, da doprinese da se to postigne. Dakle, to je nešto što ne bi trebalo biti e, tako komplicirano. I sada na kraju ove perspektive, 2014. do 2020. godine, to je i dalje jako komplicirano, jer i dalje postoje eksante uvjeti koji nisu ispunjeni. I to je doista problem i slažem se u potpunosti s kolegom. Trebamo vidjeti što možemo napraviti e, s tim eksante uvjetima koji nisu ispunjeni i je li bilo moguće da u praksi države imaju nešto što na drugi način pokazuje što će postići s europskim novcem, čak i bez tih dokumenata koji su potrebni e, kao e, dio ispunjavanja e, ex ante uvjeta. Dakle, potrebno je napraviti temeljitu analizu stanja, a isto tako utvrditi koje pouke možemo izvući iz dosad napravljenog i e, ex ante uvjeti su definirani dosta općenito i države članice bi trebale unaprijed znati što trebaju napraviti, što trebaju imati e, kako bi mogli koristiti e, europski novac za određe, određena područja. Hvala. Nitko se drugi nije javio za riječ. Aha, gospođa Damato. Izvolite. No problem. Um, solo domanda. Imam samo jedno pitanje za komisiju. Želim saznati nešto o napretku, ako ga ima uopće, po pitanju javne nabave i državne pomoći, naročito u zemljama članicama, posebice u Italiji, ako postoje neki problemi, naročito kada je riječ o E, zaprimanju paketa direktiva, odnosno preuzimanju paketa direktiva iz 2014. godine i po pitanju prepoznavanja mjera za identifikaciju grešaka koje je počinila Europska komisija e, u slučaju raspisivanja javnih natječaja i za strukturne fondove. Hvala. Hvala. Nema više pitanja. Ako možete, molim vas, odgovorite. Doću se od sebe. Prije svega kad je riječ o e, pitanju gospodina Van Nistelroja, puno ste govorili o vremenskim rokovima. Jedna od glavnih svrha ESI fondova je davanje sredstava za dugoročne i e, srednjoročne strukturne investicije dakle državni proračuni se usvajaju na godišnjoj razini i osiguravaju stabilnost investicija. Drugo, kad je riječ o boljoj regulativi, mi radimo zajedno sa središnjim službama komisije, dakle s gospodinom Timmermansom, o boljoj regulativi općenito gledajući. U sklopu toga dajemo doprinos programu REFIT i e, skupini korisnika koji bi tome trebali tome doprinijeti. Dakle, mi mislimo da već i u prijedlogu za e, omnibus e, uredbu je dio tih prijedloga za bolju regulativu, a s time ide i pojednostavnjivanje pravila što je rezultat e, radne skupine na visokoj razini za pojednostavnjivanje. A ta radna skupina na visokoj razini i dalje radi. oni bi do kraja godine trebali vidjeti na koji način se može ova uredba poboljšati za naredno razdoblje. Za razliku od prethodnih pokušaja pojednostavnjivanja, ali vi znate, dakle, vi radite s ostalim u komisiji. Moje pitanje, kad je riječ o metodi rada, dakle, pokrivene su sve točke, bilo da se radi o izbjeglicama, o različitim stvarima. Dakle, da li su oni rekli, ma da, odlično, to je novi sustav ili misle da je predugo, e, neproporcionalno, prenaporno? Možete li malo više nam reći o samom sadržaju? Ne. Ne, nažalost ne mogu govoriti u, e, ime komisije. Komisija odnosno povjerenik na tome doista radi, teži se e, proračun, na proračun koji će biti više orijentiran na rezultate, ali da li cijene ono što eh, ste vi na čemu ste vi radili u okviru eh, uredbe o ESIF-u, nisam siguran sustav koji je osmišljen za razdoblje od 2014. do 2020. godine je ipak taj sustav više orijentiran na rezultate. To je jedan čvrst sustav i mislim da je to smjer um, u kojem radi komisija, ali ne mogu govoriti za uh, središnju službu, nažalost. Ne mogu u njihovo ime govoriti. Ali moja glavna uprava uvijek misli da je da postoji prostor za poboljšanje, ali da je to jedan čvrst sustav i ex ante uvjeti se gledaju u kontekstu želje da se privuku ozbiljne investicije i pritom se gleda posljedica na europski proračun. Tu je i politički kontekst. Dakle, mislim da je to vrlo relevantno sada kada se Europska unija dovodi u pitanje. Sljedeće, E, govorili ste o češkom predsjedništvu, to je bilo vrlo pozitivno. Velika većina povratnih informacija e, koje smo dobili o eksante uvjetima su dakle, pozitivne povratne informacije. Dionici doista jako podržavaju e, te uvjete, zato što se radi o stvarima koje su se mogle riješiti i prije, ali nisu, a sada se zahvaljujući ex ante uvjetima se obavile. Dakle, e, to je mislim da je češki predsjednik na radionici e, isto tako to rekao, nisu sve države i sve regije u potpunosti za, ali velika većina jest. Nadalje, e, preporuke po zemljama. Studija koja je poslužila za pripremu ovog dokumenta je studija koja se i dalje radi, na njoj se i dalje radi. Radi se o e, učinku e, tih preporuka. Još studija nije objavljena, ali u njoj će biti više statističkih e, dokaza o kojima ste vi govorili, tako da očekujem da ćete tu pronaći podatke koje vam trebaju. Dakle, ta studija je u naprednoj e, fazi, ali još nije objavljena. Nadalje, sljedeće pitanje. dakle, u ovoj fazi ne želimo pretpostaviti što će se dogoditi u budućnosti i mi smo e, do sada razgovarali o poukama koje možemo izvući i trebamo razgovarati još o provesti raspravu koja će se odviti u budućnosti. Nadalje, kad je riječ o strateškim dokumentima koji su možda prekompleksni, to je nešto što je proizašlo iz e, studija, vidjet ćemo što će se dogoditi, jer mi znamo da 86% uvjeta je e, ostvareno. I, e, tu analizu provela je komisija. Kad je riječ o preostalih 14% eksante uvjeta, države članice imaju rok do lipnja ili kolovoza da izvijeste o njihovoj ispunjenosti. Dakle, možda su ispunjene, možda nisu, to još ne znamo. Dakle, komisija je napravila nacrt 2012. godine tako da iz perspektive komisije države članice su imale doista dovoljno vremena da provedu eksante uvjete, da ih ispune. Ali značimo na jesen ove godine e, jesu li neki od tih uvjeta doista problematični, ali primijetili smo da su neke države članice u tome uspjele, a neke ne, tako da ćemo i to uzeti u obzir. Ovaj radni dokument vam govori o tome kako je sadašnje stanje, jer ali to nije završna, konačna analiza. I nažalost, ispričavam se, ali nisam e, razumio ovo što je rečeno o javnoj nabavi. Pa, zanima me je li komisija to već utvrdila kroz svoju studiju i jesu li zabilježeni kakvi rezultati, odnosno učinci uvjeta ex ante na javnu nabavu. Kad je riječ o postignutom, pokušat ću odgovoriti na ono što mislim da je vaše pitanje. Puno je toga postignuto, odnosno poduzeto od državama članica, ma e, vezano uz e, eksante uvjete vezane uz javnu nabavu. Neke od njih smo i naveli na, u prezentaciji. Nisam siguran na što mislite kad kažete rezultati. Kada država članica izvijesti da je određeni uvjet ispunjen, onda ćemo se mi konzultirati s nadležnim službama komisije i oni će provjeriti je li to doista tamo. Tako da kad je riječ o javnoj e, nabavi, mi, mi bismo to provjerili sa nadležnim službama komisije, odnosno glavnom upravom koja je za to nadležna. Samo četiri države članice još nisu izvijestile komisiju o ispunjenosti eksante uvjeta o javnoj nabavi. Ne znam jesam li odgovorio na vaše pitanje, ali dao sam sve od sebe. U redu, hvala. Nema više pitanja. Zatvaram raspravu o ovoj temi. Hvala vam na prezentaciji i hvala vam što ste odgovorili na naša pitanja. Idemo dalje. Razmjena gledišta s Europskom komisijom o rezultatima četvrtog foruma o najudaljenijim regijama. Četvrti forum imao je za cilj, dakle imao je naziv e, nova strategija za udaljenije regije. E, održao se 30. i 31. trećeg ove godine, dakle u Briselu. Program je dostupan u elektronskoj verziji na e, stranicama odbora. Ovaj forum važna je platforma za raspravu o devet najudaljenijih regija, tri države članice kojima one pripadaju i važan je dakle za te tri države i za institucije Europske unije. Komisija trenutno priprema reviziju strategije o najudaljenijim strategijama e, regijama Europske unije iz 2012. godine e, s ciljem ostvarivanja e, strategije o pametnom i uključivom i održivom rastu. U kontekstu revizije komisijne strategije naš odbor odlučio je sastaviti izvješće o provedbi, o primjeni e, članka 349 iz e, ugovora koji se odnosi na te regije. Znamo da gospodin Omarže je izvjestitelj za to izvješće i glasovat ćemo o tom izvješću na sastanku u Svibnju. to izvješće predstavljat će stajalište parlamenta e, u susret toj reviziji. Mislimo da je e, dobar trenutak za to s obzirom na buduće e, razmatranje ovog izvješća. Drago nam je što su s nama predstavnici komisije. Jesu li tu predstavnici komisije? Jesu. Pozdrav. Onda vam dajem riječ. Izvolite. Thank you um, Hvala, gospođo predsjednice. Željela sam reći da ovaj četvrti forum o najudaljenim regijama je bio vrlo uspješan. To održava vrlo dobro partnerstvo koje imamo, znači sa državama članicama institucijama i regijama. Parlament je su predstavljali cijeli niz e, parlamentarca, gospodin e, Omar Ži, a tako, također i drugi članovi parlamenta. Imali smo 658 članova ove manifestacije, isto tako 700 konzultacija e, preko web streaminga. Imali smo 232 e, predstavnika različitih e, udruga, isto tako smo imali 150 predstavnika iz europskih e, institucija, te također 50 novinara. Možemo reći da je ovo sve bilo vrlo dobro popraćeno i odražava, ponavljam to još jednom, vrlo dobro partnerstvo koje e, imamo i s Europskim parlamentom. Europski parlament je sudjelovao i u uvodu programa i u različitim prezentacijama. Imali smo također i dva predstavljanja, jedno u jutarnjoj sesiji vezano uz perspektivu perspektive EU programa što se tiče najudaljenijih regija. Članovi parlamenta su sudjelovali u ovom forumu, ali njihovi asistenti koji su pripremali njihovo sudjelovanje. Radilo se o javnoj raspravi za komunikaciju koju ste gospođo predsjednice spomenuli, koja će biti objavljena krajem godine. Time želimo obnoviti strategiju za te regije. Predsjednik komisije također nazočio ovom forumu te je podsjetio na to da kad se radi o obnavljanju strategije prema tim regijama, da želi da ova nova komunikacija komisije bude inovativna, te je podsjetio koliko su europski programi važni za najudaljenije regije. Posebno se pažnja pridavala i pitanjima vezanim uz krizu u Gvajani i kao što znate imali smo pozitivan rezultat pregovora vezano uz tu krizu. Mi smo već dobili nacrt izvješća odbora regi vezano uz provedbu članaka 349. Veselimo se E, zajedničkom radu, uskom zajedničkom radu s odborom u osmišljavanju i znači pisanju ove nove strategije. Hvala vam na pažnji, stojim vam na raspolaganju za pitanja. Hvala, imate li kakvih pitanja? Gospodin Van Minterberg, izvolite. Imam jedno vrlo općenito pitanje. Mi sad upravo raspravljamo o ovom izveću gospodina Žeja i neki govore o tome da se ovaj članak 349 mora mnogo više primjenjivati. Da li ste na konferenciji govorili o toj e, snažnoj primjeni odredbi tog članka? E, to bi bilo za nas vrlo korisno u svjetlu rasprave o izvješću gospodina Omarže. Gospodin Mosku, izvolite. Gospođo predsjednice, drage kolege, želim prije svega čestitati e, komisi na dobrovoljenom poslu vezano uz zbilja uspješan forum. Mogu reći da je ovo bio važan događaj iz političkog stanovišta. Povjerenica je bila prisutna, isto tako i predsjednik Juncker. Zbog toga vidimo koliko komisija pridaje interesa e, problemima tih regija. Znate, svi s kojim problemima i specifičnostima se susreću ove najudaljenije regije Gospođa Nungojen je o tome govorila, a najudaljene regije još uvijek e, imaju cijeli niz strukturnih problema s kojima se susreću. Radi se o infrastrukturama, zdravstvenom sektoru, e, pristupu informacija te također manjku e, ekonomske perspektive. Europska unija prati razvoj tih regija već nekoliko godina i cijeli niz godina, ali ono što žalim je da tijekom ovog foruma nismo stekli dojam da komisija želi u potpunosti preuzeti ono što je sadržano u članku 349. E, Imamo ovdje i presudu Europskog suda što se tiče članka 349. Ovdje se znači govori o pravima na udaljenih regija vezano uz izuzeća. To je od temeljnog značaja jer ova presuda e, je završetak e, tog sukoba interpretacije vezano uz ovaj članak. Možemo reći da presuda vrlo jasno e, govori o tome da komisija može na toj bazi predložiti specifične mjere. Mnogi znači čelnici u najudeljenim regijama očekuju mnogo stvari. I za njih oni su zapravo vidjeli ovaj forum kao jednu mogućnost jednu mogućnost koja nije iskorištena budući da komisija nije poslala jasne signale. Zbog toga i vama i drugim kolegama u drugim eh, odborima pozivam da eh, pozitivno eh, dajete pozitivno mišljenje o ovom izvješću što se tiče članka 349, jer će to u svakom slučaju ojačati odgovornosti koje su povezane sa najudaljenijim regijima. Zbog toga pozivamo komisiju da e, puno više uzme u obzir ovu presudu e, Europskog suda što se tiče e, primjene članka 349 i najudaljenijih regija, a kako bismo mogli imati uravnoteženi razvoj tih regija u budućnosti. E, ne želimo se više susresti s ovakvim krizama kao što je bila u Gvijani. ta kriza je bila vrlo teška, trajala je skoro mjesec dana. A Razlog toma je bio cijeli niz problema s kojim se ova regija susreće. Hvala vam na pažnji. Hvala. Sljedeći govornik, izvolite. Gospodin Zeller. Hvala. Ja uvijek zagovaram da u unadeljene regije e, zbilja budu predmet e, angažmana, čvrstog angažmana Europske unije. Mi pomno slušamo ono što kažu predstavnici tih regija. To nas podsjeća na to da su te regije su dije država članica, te da države članice imaju odgovornosti na tom području. Kada Europska unija želi nadoknaditi nejednakosti, i kompenzirati nejednakosti, onda se treba tražiti od e, impliciranih država članica da također e, provedu akcije kojima bi se riješili problemi tih regija što se tiče nejednakosti. Ne može se sve tražiti od Europske unije. No, isto tako moramo priznati da te e, države imaju uske veze sa, zapravo te regije imaju uske veze sa drugim kontinentima, te da moraju ostvarivati trgovinske veze sa državama drugih kontinenta. kontinenta. To je nešto što se mora uzeti u obzir. Ono što je važno da se spriječe i ukinu određena regionalna ograničenja vezano uz susjedne e, države najudaljenijih regija. Što se tiče pojednostavljenja, puno još posla nam e, predstoji, ali moramo naravno puno posla obaviti na nivou država članica, ne samo Europske unije. Imamo li kakvih dodatnih pitanja? Ne. Hvala vam. Onda gospođa Bournier, izvolite. Hvala gospođo predsjednice. Prije svega, željela bih podsjetiti na sljedeće. Ovaj forum je bio javna rasprava. Komisija je u tom smislu pomno osluškivala ono što je rečeno, a nakon toga će komisija e, dati svoje vlastite prijedloge što se tiče ove obnovljene europske strategije, što se tiče najudaljenijih e, regija. Ono što je izuzetno važno je da smo proveli tu raspravu, da smo imali razmjenu mišljenja kako bismo nakon toga mogli dati konkretne prijedloge vezano uz problema probleme o kojima se raspravljalo. Gospodin e, Moskor je govorio e, o tome da se radilo događaju na vrlo visokoj e, razini. Predsjednici svih režija i predsjednik regija i predsjednik komisije je podsjetio na ovu presudu Europskog suda. Gospodin Juncker u svom govoru je na to podsjetio i naravno komisija će pomno pratiti kako će se to primjenjivati u budućnosti. Ova strategija još nije usvojena, no u svakom slučaju mi ćemo dati cijeli niz prijedloga što se tiče ove buduće komunikacije. Gospodin Zeler je rekao da je izuzetno važno da se sve ne očekuje od Europske unije. E, u okviru ovog foruma smo organizirali sastanke stručnjaka za određena područja zeleno gospodarstvo, kružno gospodarstvo, prijevoz, e, informatička dostupnost i tako dalje. Te regije se susreću sa cijelim nizom e, problema, a europsko zakonodavstvo u tom smislu nije uvijek e, prepreka, već nacionalna zakonodavstva nisu uvijek omogućila fleksibilnost e, za te najudaljenije regije. U tom smislu potvrđujem da na to moramo posebno paziti. Ne smijemo sve, kao što je rečeno, očekivati u Europe. Ono što je važno da svaka razina e, ima svoju važnost u cijeloj toj strukturi. Gospodin Juncker je primio sve ove prijedloge na znanje i to u okviru memoranduma koji je osmišljen 33. i to mu je predano 33. ujutro. Radi se o dokumentu koji upravo e, analiziramo u e, europskim službama. Svi prijedlozi uključujući i građansku raspravu tijekom foruma. Sve to će europske službe analizirati kako bismo vidjeli kako možemo na najbolji način napredovati. Komunikacija će biti usvojena e, prije rasprava o novim financijskim perspektivama. No, susreli smo se sa cijelim nizom novih izazova, moramo staviti u prvi plan i inovacije u cijelom nizu sektora. Gospodin Juncker je to e, podcrtao. Imali smo također i raspravu u okviru odbora regi o tome da se moraju usvojiti specifične mjere. Sa službama e, koje su uključene e, razgovaramo o tome na koji način možemo e, bolje predstaviti i zagovarati ono što je potrebno najudaljenijim regijama. Ono što je važno je prevencija i taj preventivni pristup je e, nešto što nam se čini najprikladnije, a ne da kasnije liječimo boljke i probleme s kojima se susrećemo. Na kraju, željela sam reći da što se tiče europskih e, programa, se postavilo i pitanje e, pojednostavljenja. To je bila važna tema, da vidimo kako to možemo uključiti, uzeti u obzir e, u ovim programima nakon 2020. godine. U tim regijama e, imamo cijeli niz vrlo kompliciranih e, procedura koje zapravo otežavaju cijelo funkcioniranje programa. Hvala na pažnju. Thank you, thank you very much. Here I Hvala. Ovim e, zaključujem raspravu o ovoj e, točki dnevnog reda. Bili smo vrzo brzi danas, sada ovim zatvaram i javni dio našeg sastanka. Sada vas pitam da li možemo krenuti na sastanak koordinatora. Ako možemo e, nastaviti, onda Molim sve koji neće sudjelovati u sastanku koordinatora da izađu iz prostorije.